Depresivno.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 Riječ mi da die präsidentin! Äh, Ovime otvaram nastavak zasjedanja. E, zapisnik e, jučerašnje sjednice i usvojeni tekstovi su na raspolaganju. Postoje li primjedbe? Koliko vidim, to nije slučaj i ovime konstatiram da je zapisnik usvojen. Sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, izjave vijeća i komisije. Stanje u Mozambiku, Malaviju i Zimbabveu nakon uragana i daji. Predsjedništvo vijeća ponešto kasni zato što još traje sjednica odbora, tako da e, ćemo danas malo obrnuti redoslijed i zato ću sada prvo dati riječ gospodinu povjereniku. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. U ime Europske komisije želio bih e, kao prvo izraziti sućut obiteljima i prijateljima stotina e, žrtava u Mozambiku, Malaviju i Zimbabveu. U mislima smo s milijunima ljudi na koje se obrušila ova strašna katastrofa. Već puno puta sam u ovoj dvorani rekao da se u Europi ponajprije radi o solidarnosti. I to ne samo o solidarnosti unutar Europe, nego i izvan Europe. E, tako da smo e, spremni pružiti potporu ovim trima zemljama iz naših sredstava e, uz pomoć na terenu. Dopustite da rezimiram kakva je bila europska reakcija na ovu katastrofu. Kao prvo, e, nakon nekoliko sati nakon e, što se uragan obrušio na ove zemlje odmah smo pružili e, pomoć od 3,5 milijuna eura kako bismo pružili pomoć zračnim putem i kako bismo pružili pomoć zajednicama koje su bile odsječene i pružili im pomoć i potporu u obliku vode, hrane i skloništa. Osim toga smo aktivirali 12 milijuna eura humanitarne pomoći ovim trima zemljama kako bismo osigurali hranu, vodu, sklonište, higijenske potrepštine, što znači da smo ukupno stavili na raspolaganje preko 15 milijuna eura. I kao drugo, imali smo e, zasebna sredstva od 4 milijuna eura koja smo stavili na raspolaganje e, kroz e, mehanizam civilne zaštite kako bismo pružili potporu i u to su bile uključene devet zemalja Portugal, Španjolska, Francuska, Austrija, Luksemburg, Njemačka, Italija i Danska. Doista sam zahvalan ovim zemljama na potpori koja je pružena. Istodobno smo izradili 57 satelitskih karti e, temeljem Kopernikusa e, za Mozambik, Malavi i Zimbabve. E, to smo podijelili s njima. Treće, stavili smo na raspolaganje stručne timove i osigurali potporu E, što se tiče e, pomoći stručnjaka za epidemiologiju e, kako bismo pružili koordinirani odgovor u ove tri zemlje i odgovarajuće reagirali na epidemiju kolere. Povrh toga, E, tim civilne zaštite koji se sastoji od 13 osoba angažiran je 23. E, ožujka putem mehanizma civilne zaštite, a naravno moramo angažirati i stručnjake iz država članica. I oni su angažirani i svi se oni u ovom trenutku nalaze u Mozambiku i e, pomažu spašavati živote na terenu. Dopustite da spomenem izrijekom ove timove jer doista smatram da trebamo pokazati da naši timovi doista mogu pružiti odlične usluge na terenu. Oni se još uvijek nalaze u Mozambiku na terenu. U Portugalu imamo jedan tim za traganje i spašavanje, jedan zdravstveni tim.